Good uh, morning uh, everybody. Uh, welcome. Dobro jutro i pozdravljam nas na našem posljednjem sastanku prije ljetne stanke. Danas imamo glasovanje, kao što i vidite. Imamo tri predmeta na glasanju. Zamoljena sam da promijenim redoslijed glasovanja. Dakle, prvo glasujemo o mandatu u vezi s ishodom pregovora koje smo održali o predmetu suradnje između nacionalnih vlasti koje su nadležne za provedbu zaštite potrošača, odnosno zakona o zaštiti potrošača. Izvjestiteljica je gospođa Senhalova. Želite li uzeti riječ? Ne. Onda možemo prijeći odmah na glasanje. Dakle, to je jedno jedinstveno glasanje i to ćemo obaviti elektroničkim putem. Otvoram glasanje. The vote is closed. Zatvaram. Ne, nije još zatvoreno glasanje. Yeah, I think I think it's okay. so there's apparently there's one person who still... Još jedan glas nedostaje. Evo, zatvaram glasanje. Usvaja se velikom većinom čestitke izvjestiteljici. Okay, so then it means to znači da možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, odnosno sljedeće glasanje. Imamo dugačak glasački popis i to je utvrđivanje pravila ostavljanja gnojbenih proizvoda s oznakom C na raspolaganje na tržištu. Izvjestiteljica je gospođa Gal Pelć. Želite uzeti riječ nakon glasanja u redu. Dakle, možemo započeti sa glasanjem sada. Prvo, Kompromisni amandman 1 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 86, 87 i NV1 koji su identični. potvrđujem mi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. Agri 1, kao dodatak, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 155, tko je za, 156. Ispravak. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandmani 157, 158 i NV 15. Identični. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Mislim da moramo provjeriti. Molim vas da provjerimo. Otvoram glasanje. Vote is closed. Yes, sorry, it's adopted. Zatvoram glasanje. Agri 23, 159 i 160 i MV16 su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandmani 161, 162, Jagri 24 i Envi 17. Identični, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. I close the vote. Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman 16. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 169, to je skupno glasanje sa 170. amandmanom koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 172 i 173 identični tko je za protiv suzdržani provjerit ćemo zatvoren glasanje. usvoja se. Amandman 174. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 175. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. Za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Provjerit ćemo. So we are voting now on amendment 21. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Adopted. Usvaja se. Amandman 177. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Vote is closed. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 22, 178, 179 i 180. Identični tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, da, usvaja se. Amandmani 181, Agri 30, i NV20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 183. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvoram glasanje. The vote is closed. Zatvoram.

Usvaja se. Kompromisni amandman 18 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromisni 19 koji je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromisni 20 za, skupno sa 24. i 26. kompromisnim amandmanom za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Onda amandman 201. za, protiv, suzdržani, odbija se. 202. skupno sa 230. i 243. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 21 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 24. za protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 31, za, protiv. Ne razmatra se. Idemo na amandman 27. To je dodatak koji je za, protiv, Amandman 27. O njemu se ne glasuje? Ne. Nije ispravna Mark. Ja razmišljam na sljedeći način. Amandman o kojem smo sada upravo izglasali, Agri, on bi pao ako bi se usvojio 2003 ili 2004. Dakle, nije ili, nego je i. A vidimo da je ovaj amandman odbijen. Da, usvojen ili odbačen sa amandmanom 23. Dakle, Dakle, u ovakvom slučaju Mislim, mogu to svačati, ali bilo bi dobro napisati 203 ili 204. Ako jedan usvojen, drugi dakle, je odbijen. U redu. Amandman 200. This one has been uh, adopted. Yes. So this Ah, okay, so we now move to amendment 20. Amandman 27. sedam Gospođo predsjednice, u našem glasačkom e, popisu amandman 27. se usvaja, ali odbacuje sa 23. Imate pravo, dakle, amandman 210. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno ali provjerit ćemo. We glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 24 za, ne, o ovom se ne glasa, već smo to odradili. Kompromisni 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 229, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda, amandman 32. dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman... Ne, ne, kompromisni amandman 26. Ne, o tome ne trebamo glasati. Dakle, idemo na amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 We close the vote. It's adopted and now... Zatvaram glasanje, usvaja se. 35. se ne razmatra, jer je 247. usvojen, dakle, zato smo trebali prvo glasati o 247. Kompromis 27, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 251, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 37. za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojena, ali provjerit ćemo. Amandman 37. i close the vote. adopted. glasanje, da, usvoja se. Kompromisni 28, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se kompromisni 46 skupno sa kompromisnim 44 i 47 koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. 260. amandman koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 39 skupno sa 40, 41 i 42 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261. sa e, kompatibilan sa 39 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 263. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 29. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 270. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 271. koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 272. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 273. skupno sa 44. koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda kompromisni 30, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 46, za, protiv, suzdržani, usvoja se. 276, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 31, tko je za, skupno sa kompromisima 5, 14, amandmanom trideset 38 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 291. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo u redu. 291. mislim da je bio usvojen. 631. We close the vote. Zatvoram glasanje. Mark eh, izgubio bio okladu. 32, eh, it's a block vote. Kompromisni 32, skupno sa kompromisnim 33, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 302. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 37. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 303. i MV 34. Identični za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 304. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 305. Za? Protiv?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 jer se ostali ne razmatraju. Dakle, Agri 39 za, protiv, suzdržani. Mislim da to trebamo provjeriti. imamo vas, otvoram glasanje. Vote is closed. It's rejected. Then... glasanje, odbija se. Kompromis 34 i skupno sa kompromisima 49, 50, 51, 15 i amandmanima 474 i Agri 122 za. Protiv? suzdržani, usvaja se. Onda kompromisni 36, skupno s amandmanima 51. i INTA 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 317. kompatibilan sa 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Onda kompromisni 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda amandman 321. To je dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 322. povučen. 323. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 324. Agri 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 325. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 326. i 27. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 40 se ne razmatra. Dakle, Agri 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ok. So we go to 329 uh, 329 za

Three, we have to vote on okay. So we have to 333. Kao dodatak, dakle, jeste li se svi snašli? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda dalje na Agri 45 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Agri 45. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvoja se sa jednim glasom razlike. Amandman 334. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amendment 54. Amendment, uh, U redu. Amandman 54. Identičan sa NV 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim kompromis 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo na Agri 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se nb 47, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. T44 i T45, te agri, to se ne razmatra. Zatim prelazimo na nb 52, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim T51 i 352, oni su identični, tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da bismo to trebali provjeriti. Dakle, provjerit ćemo 351 i 352 identični amandmani. Glasanje je završeno, usvaja se. Zatim NV 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 51, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 54, tko je za, protiv? Ne, Envi 54, tko je za, protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim 353 i Agri 52. Oni se ne razmotraju. Pa prelazimo na 355, tko je za? Protiv? Suzdržani Mislim da bismo to trebali provjeriti. Provjerit ćemo amandman 355. Usvaja se. Onda se ovo ne razmatra. 357 i ag 53. Identični amandmani. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvajaju. Zatim 358 koji je kompatibilan sa 357 i sa Agri 53. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 359. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 360 i 361. Tu su identični amandmani. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Agri se ne razmatra. NV56 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na Agri 56. Agri 56 tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 366, 367, identični amandmani, tko je za? Protiv, suzdržani, Usvajaju se. NV60, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NV61, a ne, o tome ne moramo glasati. Agri 58, za? Protiv? Suzdržani? Mislim da bismo to trebali provjeriti. Provjerimo Agri 58. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim 368 i Agri 59. To su identični amandmani. Tko je za? Protiv. Sudržani. Odbijaju se. 60. Agri. Tko je za? Protiv. Sudržani odbija se. Amandman 369. Želite provjeru Agri 60? Provjerimo. Odbija se. Zatim 369. koji je za? Koji je protiv? Suzdržani? Odbija se. 370 i 61. To su identični amandmani. koji je za? Protiv? Protiv? suzdržani. Mislim da to trebamo provjeriti. Dakle, provjerit ćemo 380. amandman i Agri 61. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim kompromisni 42. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni 39. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. je 54, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. je 55, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 Da. je amandman 43.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 Jesu li svi našli taj amandman na glasačkom popisu? Da, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Provjerimo. 389. amandman, prvi dio. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada možemo prijeći na kompromisni 43. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 57. sa amandmanom 411. i 412. Oni su identični. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim imamo amandman 454. Da, amandman 454. On je identičan sa NB69. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 455 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim NB 73 te AG 91, oni su identični. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. AG 92, tko je za? Protiv, suzdržani, Mislim da se odbija. Provjerimo Agri 22. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim amandmani 456 i 457. Oni su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Yes. Uh, agri Agri 95, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Zatim Envi 79. To je skupno glasanje sa Envijom 115. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 459. se ne razmatra onda. Prelazimo na kompromisni amandman 53. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sad imamo skupno glasanje. Agri 99. Zajedno sa, možete počitati ostatke amandmana na popisu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da bismo to trebali provjeriti. Provjerit ćemo 99. amandman iz Agrija. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim prelazimo na 462. Tko za? Protiv? Suzdržani? Molim vas, eh, dignite ruke. Dakle, 462. amandman. Tko za? protiv, suzdržani, odbija se. 463, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 465, tko je za, protiv, suzdržani, nije baš jasno pa ćemo to provjeriti. 465. amandman provjeram. Close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim Agri 111. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 466. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda se ovo ne razmata, ne razmata. Agri 112. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim Agri 113. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. NB 98, ne, NB 89, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tražite provjeru u redu, Provedit ćemo 89. amandman NB. Close vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Agri 114, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na 469, Agri 116 i e, NV e, još jedan amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 470. amandman koji je za, identično sa 99. protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 118, skupno glasanje sa Agrijem 119 i 120 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. U redu provjerit ćemo Agri 118. Mislim da je odbijen. Zatvorimo glasanje. Da, odbijanje. Zatim imamo INTA 4. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja. Provjerimo, molim vas. Jer nisu svi podigli ruku. Dakle, INTA 4 ćemo provjeriti. We close the vote. Zatvaramo glasanje. Da, usvaja se. Zatim, amandman 471, ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ovo mene glasamo. 472, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri, 121, tko je za? Protiv? Sudržani, Usvaja se. 473 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 56 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 57 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 482 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Ovo se ne razmatra. Agri 129 za? protiv, suzdržani, usvaja se. 483 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 484 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na Agri, 135 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 iz Agrija tko je za, Agri 136 za, protiv, Suzdržani? Mislim da se usvaja. Možemo li provjeriti? Agri 136. We close the glasanje. Usvaja se. Zatim 485 i Agri 137. Oni su identični. To je skupno glasanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ovo se ne razmatra. Onda 486 i NV 103. ćemo glasati te amandmane? Okay. So we go to Agri 1. U redu, dakle, prelazimo na Agri 138. Agri 138, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. NV 104, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na NV 105. NV105, skupno glasanje, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. NV106, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. NV107, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 143, to je skupno glasanje, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na Agri 148, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Tražite provjeru? Ne, u redu. Mislim da se to jasno usvaja. Zatim Agri 149, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. NV 109, klub skupno glasanje, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 150, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 151, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 156, skupno glasanje za, što rade socijalisti u redu, dakle za, protiv, suzdržani. Mislim da bismo to trebali provjeriti. Dakle, provjerit ćemo 156. amandman odbor Agri. Zatvaram glasanje. Odbija se s jednim glasom razlike. Zatim prelazimo na amandmane 489 te 490. Tko je za? Protiv? suzržani, Usvaja se. Zatim 491 i NV 112. A ne, to se ne razmatra u redu. Onda 492, 493 i 494. amandman, oni su identični. Tko je za? Protiv? suzržani, Usvaja se. 495 i Agri 159, identični amandmani. Tko je za? protiv, suzdržani, nije to baš jasno pa ćemo to provjeriti. Dakle, 495 i Agri 159. i close vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim 496, ko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromisni 59, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV1 N3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, to se ne razmatra. 498, tko je za? 498 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 165. Agri 165. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. NB 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. U redu, provjerit ćemo 45. kompromisni amandman. Close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda se ovo ne razmatra. Prelazimo na kompromis 58. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 511 i 512, to su identični amandmani. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Agri 166 koza je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 513 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NV 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 121 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 167 i NV 122 identični odmanit tko je za, protiv, suzdržani? Da, moramo to provjeriti. Provjerit ćemo dakle Agri 167 i NV 122. Close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. Then Agri... Agri 168 za protiv suzdržan. Usvaja se. 74 e, za protiv suzdržan usvaja se. 516 i Agri 169 za protiv suzdržan usvaja se. 517 za protiv suzdržan usvaja se. 518 za protiv suzdržan usvaja se. 519 520 za protiv suzdržan usvaja se. 521, 522 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Agri 170 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 525, Agri 171, identični. Skupno glasovanje za, protiv, suzdržan, usvaja se. 526 i Agri 172 odnosno o tome ne glasujemo. Dakle, 523, 524, 527, to je također skupno glasovanje za, protiv, suzdržan, odbija se. Agri 173 za, protiv, e, suzdržan, usvaja se. Zatim 529 za, protiv, suzdržan, čini mi se da je odbijeno. Možemo li provjeriti 529 skupno glasovanje? odbija se. Moramo glasovati o NV 1, 2, 3 za, protiv, suzdržan, odbija se. Prelazimo na 5, 3, 3, odnosno o tome ne glasujemo, 5, 3, 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 5, 3, 5 za, protiv, suzdržan, usvaja se odbija se. NV124 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na NV125 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandmani 539, 540, odnosno oni se ne razmatraju. Ovaj se također ne razmatra. Prelazimo na Amandman 544, 545, 546 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 547 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 548 i Agri 178 identični za, protiv, suzdržan, usvaja se. 549, Agri 179 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 550 i Agri 180 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Agri 181 za, protiv, suzdržan. Mislim da ovo trebamo provjeriti. Agri 181. Zatvaram glasovanje. Ispričavam se, očito je da je usvojen. Agri 182 i amandman 551 i 552, odnosno samo 551, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 552 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 553 i Agri 183 e se ne razmatraju. 555 e, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 557 i Agri 184 e za, protiv, suzdržan, usvaja se. 558 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 566 e, za, protiv, suzdržan. Mislim da trebamo provjeriti amandman 566. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 567 i 568 identični za, protiv, Suzdržanim usvaja se. 569 skupno glasovanje za, protiv, suzdržan. Čini mi se da se odbija. Molim da provjerimo. 569, izvolite. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 570 i 571, Agri 192 identični za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na NV 128 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Agri 193 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Zatim skupno glasovanje 573, 574, 575 i 576 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 582, 583, 584 identični za, protiv, suzdržan, usvaja se. Ovaj se ne razmatra. 586 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 588 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Provjerit ćemo 588. Izvolite. Zatvaram glasovanje. Odbija se. S pravom ste zatražili provjeru. Agri 195 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Agri 198 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Ispričavam se, gospođo predsjedavajuća, vraćam se natrag, dakle na stranici 56. primjerice. Amandman Envi, 126. O njemu nismo glasali, a moj amandman 159. je odbijen, što znači da mi se čini da ovaj amandman Envi 126. da o njemu trebamo glasati, osim ako se ne varam. Dakle, Amandman 526. je odbijen, moj amandman, i mislim da trebamo glasati o ovom drugom amandmanu. Uh, NV126. O njemu govorimo. think, Čini mi se da si u pravu. No, se, Poki, Ne, gospođa Poki, Sara Poki, naša savjetnica, mi je ukazala pažnju na to, jer ja mislim, ja sam bio u žaru borbe u tom trenutku. Da, slažem se. Moramo glasovati o NV126. Jeste li svi to pronašli u međuvremenu? E, tko je za? E, protiv, suzdržan, odbija se. Žao mi je Mark. Dakle, odbija se. Moramo provjeriti nešto drugo. We need to check um, apparently amendment 174. Moramo provjeriti što je sa amandmanom 174. Trebamo ga pronaći u popisu. Page 55 in the socialist list. Stranica 55. Znači nije 174 nego 74, amandman 74. Našla sam ga. Na 54. stranici identičan je kao i 514. Jeste li svi to pronašli? U redu. Tko je za? Protiv? sačekat ću socijaliste. Znači glasujemo o amandmanu 7.4. Moramo sačekati. Okay. make a correction.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 Um, normally, uh, we... Dakle, e, mi smo usvojili 7.4 i 5.1.4, međutim, e, oni se ne razmatraju jer smo usvojili amandmane e, i zbog kojih se to ne razmatra. Tako da ne moramo ništa učiniti, samo vas moramo o tome obavijestiti. Možemo li provjeriti Agri 166? Agri 166. E, Možemo li to provjeriti? Gospođo predsjedavajuća, oprostite, ali postoji zbrka između NV 74 na 40. strani i amandmana 74. na strani 53. koji nije amandman NV nema nikakve veze između to dvoje? Gdje smo onda sada? Možete li nam reći to? Dakle, gospođa Galpel traži da se provjeri amandman Agri 166. We adopted it because 515, 512 were rejected. Okay, it was adopted. E, taj je bio usvojen jer je 5.1.1 i 5.1.2 e, bio odbijen. Sve je u redu. Onda nastavljamo. Okay, so we are at compromise 2, we almost... Skoro smo gotovi. Kompromis drugi, uvodne izjave. Kompromis drugi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Agri 3 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 96. za, protiv, suzdržan, odbija se. 97. za, protiv, suzdržan, odbija se. Usvaja se, ispričavam se, ispričavam se, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, amandman treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, provjerit ćemo amandman treći. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. nv četiri za, protiv, suzdržan, odbija se. Agri četiri za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman treći za protiv suzdržan usvaja se. Amandman 104 za protiv suzdržan odbija se. Kompromis 4 za protiv suzdržan usvaja se. Agri 6 za protiv, suzdržan, odbija se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržan, usvaja se. 118 identičan kao i Agri 8 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 122 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Agri 16 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Agri 17 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Agri 18 za, protiv, suzdržan, odbija se. E, kompromis 11 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 141 za, protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 13 za, protiv suzdržan usvaja se. Amandman 148 za, protiv suzdržan usvaja se. Zatim 151 i 152 identični za, protiv suzdržan odbija se. Zatim 153 za, protiv, suzdržan, odbija se. NV13 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržan, usvaja se. I završno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se velikom većinom. Čestitam izvjestiteljici. Izvolite, dajem vam riječ. Hvala vam. Ja želim svima srdečno zahvaliti na ovom ogromnom radu. Prije svega želim zahvaliti kolegama izvjestiteljima u Sjeni, Izabeli Gardini, Jariku, Vanislavu i svima drugima svim drugim izvjestima u sjeni te svim suradnicima koji su doista obavili taj e, junački posao. A najzadali ne i najmanje važno, htjela bih zahvaliti tajništvu. Martinu Baritasu prije svega. Ovdje se doista radi o izvješću i svakako bih mogla nastaviti sa zahvalama. To je izvješće u koje smo uložili mnogo rada. Prešli smo daleki put, uspjeli smo usuglasiti pojedinačna stajališta. Iako smo mnogo amadvana zaprimili na izvješće i sada smo konačno to izvješće usvojili. Ja e, držim palčeve i nadam se da će e, esonsko predsjedništvo vijećem sada napraviti sve što može kako bi se to što prije usvojilo u vijeću. Ova uredba će smanjiti administrativno opterećenje i to je važno za nas, ali isto tako i za jedinstveno tržište. To je posebno važno za sve one koji žele prodavati svoje proizvode u više država članica na jedinstvom tržištu. Oni će sada imati manje administrativno opterećenje, te će stoga moći lakše raditi, a isto tako ćemo imati pojednostavljenje propisa. Osim toga imamo jednu klauzulu koja omogućava da komisija provjerava kako funkcionira e, ova uredba na tržištu i kako se provodi u praksu. Nadam se da će ovaj paket biti e, jedan od elemenata e, iz našeg paketa za kružno gospodarstvo i da će doći, zahvaljujući do toga da će se pojaviti inovativni proizvodi na tržištu. Bilo mi je vrlo lijepo raditi na ovom izvješću, a ovo je zadnji sastanak na kojem sam ja, nažalost, prisutna kao zastupnica i želim vam stoga sve najbolje u vašem budućem radu. Hvala vam lijepa, želim vam puno sreće e, i zahvaljujem e, na kompletnom poslu koji ste obavili. Imali smo 30 e, glasova za, tri protiv i samo 4 suzdržana. Čestitam još jednom. Koliko vidim i Mark Tarabela se javio za riječ. Vrlo kratko, gospođo predsjedavateljice. Svi izvjestitelji u Sjeni se sigurno slažu sa mnom e, u smislu zahvale gospođi Galpels na konstruktivnom duhu e, pri radu na ovom vrlo tehničkom složenom izvješću gdje e, nije bilo lako pronaći kompromise. Vi ste to već učinili, ja bih htio zahvaliti tajništvu, savjetnicama iz klubova, našim asistentima i želim pohvaliti gospođu Galpels jer je ovo zadnji put što ovdje s nama, budući da će sada preći na jednu drugu dužnost i mi smo i u tome i podržali. I znajte da će parlament izgubiti konstruktivnog zastupnika i eto mislim da možemo svi zajedno zapljeskati gospođi Galpels. Mislim da to ona zaslužuje i želimo vam e, puno uspjeha na vašoj novoj dužnosti. Thank you very much again and again good luck in, uh, Hvala još jednom e, i svako dobro e, na sljedećem radnom mjestu. E, prelazimo sada na zadnju točku dnevnog reda, opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. Izvjestitelj je Daniel Dalton. Želite li nešto reći u ovom trenutku? Sasvim kratko bih E, zahvalio kolegama koji su povukli amandmane nakon e, ocjene komisije. Hvala svima. Hvala lijepa. E, prvo ćemo dakle glasovati o mišljenju. Krećemo sa amandmanom prvim za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Peti za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, šesti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sedmi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Osmi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Devet, ne razmatra se. Deseti e, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Jedanesti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Glasujemo o mišljenju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 30 za, 4 protiv, nitko nije bio suzdržan. Sada ćemo e, glasovati o proračunskim linijama. MKO Bač 1, nema primjedbi glasujemo kako bi se e, ponovno uspostavio nacrt proračuna e, za protiv suzdržan usvaja se. To znači da možemo prijeći na amandman Imko e, Bađ 6 za protiv suzdržan usvaja se. Glasujemo o brojčanim podacima. Ispričavam se. E, trebali bismo glasovati o komentarima e, proračun 2. Zahvaljujem na tome što ste me podsjetili. Da, moramo glasovati o komentaru e, IMKO proračun 2 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada glasujemo samo o komentarima na Imko Bač 3. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Četiri, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Pet, za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, brojke pod šest, jer smo već glasovali na komentare za protiv suzdržan Usvaja se. Imko Bač 7. E, komentari za, protiv, suzdržani. Usvaja se. E, brojke 7. Za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Imko Bač 8 e, je povučen. Imko Bač 9 E, komentari za, protiv, suzdržan, usvaja se. Brojke za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo sada na komentare Imko bađe 10 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Brojke za, protiv, suzdržan, usvaja se. Imko Bač 11, komentari za, protiv, suzdržan, usvaja se. Brojke za, protiv, suzdržan, usvaja se. Imko Bač 12 je povučen. To znači da smo došli do samog kraja. Usvaja se. Čestitam e, izvjestitelju Danu Daltonu. Želite li nešto reći? Sasvim kratko. E, zahvaljujem svima na potpori. E, mislim da ovdje imamo jako dobre podloge i jako dobre prijedloge, ništa nije ekstravagantno, tako da mislim da je to nešto što e, možemo obraniti. Hvala svim kolegama na suradnji. Hvala svima na strpljenju. Ovo je bio dosta kompliciran popis za glasovanje, a po prvi put sam to radila. Time smo došli do kraja ovog sastanka. Sljedeći sastanak bit će 4. rujna. Zahvaljujem svima na suradnji u ovoj parlamentarnoj godini. Zahvaljujem i konferencijskim prevoditeljima, zahvaljujem tajništvu i svim kolegama zastupnicima, naravno. A, najvažnije od svega, želim vam e, ugodan e, odmor, lijepo se odmorite tijekom ljeta i vratite se puni energije. Uživajte, hvala. Thank you very much.